u zaštitu demokracije i slobode u svim zemljama, naročito u Turskoj. Poštovani kolege, želim vas obavijestiti da smo u te trenutno u posjetu Europskom parlamentu gospodin Mohamed Fadel Ben Omran, Želim mu poželiti dobrodošlicu i njemu i članovima njegovog izaslanstva. Mi smatramo da je riječ o doista važnom posjetu našoj instituciji. Procediamo Nastavljamo sa glasanjem. Dakle, trenutačno stanje pregovora s Ujedinjenom kraljevinom.